Sjednica je ovim otvorena i prelazimo na prvu točku dnevnog reda. To su izjave Vijeća i Komisije o mjerama Europske unije i zemalja članica u vezi sa dotokom izbjeglica iz Sirije. Kao prvi za riječ se javio predstavnik Vijeća Raskovićius. Gospodine ministre, imate riječ. Dobro jutro, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Tijekom posljednje dvije godine za vrijeme sukoba u Siriji bili smo svjedoci čitavog niza tragičnih događaja. Ali evo sada u rujnu Događa se nešto novo, urgentno, jer je broj izbjeglica prešao 2 milijuna. Više od polovice su djeca, a veliki dio su žene. Danas, dok ovo govorim, broj izbjeglica iz Sirije se povećao i on sada iznosi 2,1 milijuna. Životi onih koji su izloženi nasilju je težak, ali to je isto tako velika, veliki izazov za sirijske susjede, ali isto tako i za one koji rade unutar Sirije. Ujedinjeni narodi procjenjuju da će do kraja ove godine unutar Sirije biti 3,5 milijuna izbjeglica. Mnogo sirijskih državljana uputilo se prema državama članicama Europske unije i vijeće s velikom zabrinutošću prati događaje u Siriji. Svjestan je e, izazova koje ovo predstavlja, e, koje predstavlja ovaj veliki dotok Sirijaca u Europsku uniju. Jučer je o tome bilo govora na zasjedanju vijeća ministara. I ponovo su se ministri opredijelili, čvrsto opredijelili za poduzimanje vrlo konkretnih koraka u ovom smislu. A isto tako dobili smo i rezultate nedavne misije na terenu onih država koje su najviše izložene posljedicama krize. Ogroman je teret na vladama i na lokalnim zajednicama u Jordanu, Libanonu, Iraku i Turskoj. E, stoga želimo izraziti priznanje svim tim zemljama koje drže svoje granice otvorenima i koje su spremne pomoći onima koji su izgubili sve. Mi ohrabrujemo ove zemlje da nastave na istom putu, međutim istovremeno smo svjesni odgovornosti međunarodne zajednice da iznese dio tog tereta. E, jer ove zemlje su vrlo velikodušno postupile primivši toliki broj izbjeglica. Europska unija prednjači u davanju pomoći sirijskim izbjeglicama. Gotovo svaka država članica nastoji olakšati patnju Sirije, Sirijaca i unutar Sirije i izvan zemlje i to usprkos vrlo teškom gospodarskom ozračju i e, ograničenjima u proračunskom smislu. Danas više od 1,5 milijardi eura je potrebno i daje se, a veliki dio tog novca upućuje se putem odgovarajućih humanitarnih instrumenata i nadamo se da će to pomoći svim zajednicama tih društava. Više od 1,9 milijardi su dale vlade država članica i pokušale tako olakšati ovu humanitarnu krizu. Dakle, daje se velika pomoć koja se nastavlja i na ovaj način zapravo pokazujemo i odgovornost prema vlastitim građanima. Međutim, ovo treba dodatno osnažiti i pobrinuti se za slučaj da se situacija nastavi, a najvjerojatnije da će se nastaviti u dogledno vrijeme. Naš cilj nije samo pomoći izbjeglicama, već pomoći i onim državama i onim zajednicama u regiji koje pate od posljedica velikog priljeva izbjeglica. Mi surađujemo s međunarodnim partnerima i pripremili smo regionalne programe zaštite kojima je cilj pomoći kratkoročno i srednjeročno i očekujem da će ovi programi početi iduće godine. Mi e, pozdravljamo u vijeću ovaj program i ohrabrujemo komisiju da nastavi s provođenjem ovog vrlo hrabrog, odvažnog zadatka. Ovaj teret se mora podijeliti između zemalja članica. Moramo razmotriti kakve mjere se mogu podnijeti donijeti na europskoj razini. Mogli bi razmotriti mobiliziranje fonda za azil i migracije. Mnogi u vijeću i u parlamentu su angažirani na ovome. Gospodine povjereniče, uvaženi zastupnici, danas govorimo ne samo o problemu izbjeglica. Ne smijemo zaboraviti dok to činimo najvažniji cilj, a to je da se stane na kraj nasilju i da se konačno počne sa političkim rješenjem i demokratskom budućnošću u ovoj zemlji. Vijeće sigurnosti treba reagirati učinkovito mi smo pozdravili rezoluciju Ujedinjenih naroda o sirijskom kemijskom naoružanju. To je bio i tekako značan korak ka jednom dosljednom odgovoru međunarodne zajednice na ovu krizu. E, izvršno vijeće organizacije za sprječavanje kemijskog oružja bilo i tekako aktivno na, na ovome. Oni su postavili standarde za odgovor međunarodne zajednice na ovaj problem, odnosno uništenje kemijskog oružja. 21. kolovoza upućen je poziv u tom smislu i u njemu se predviđa i reakcija u slučaju neispunjenja ovih obveza. Mi naravno pozdravljamo ove akcije, da ćemo im podršku i u budućnosti, uključujući i odluku izvršnog vijeća organizacije za sprječavanje kemijskog e, oružja i mi smo spremni razgovarati o daljnjoj aktivnoj podršci. Međunarodno gledano mi smo nastavili raditi sa svim partnerima, Sjedinjenim državama, Rusijom, Ujedinjenim narodima, e, arapskim narodima kako bi koordinirali i postigli najveću moguću razinu međunarodne reakcije. Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda e, podržava ženevski e, sporazum koji je postignut 2012 godine i u njemu se također poziva na organizacije humanitarne konferencije što je moguće prije. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, tijekom protekle dvije godine sirijski sukob se pogoršao i postoje zapravo pravi građanski rat. Moramo zaštititi e, nedužne sirijske civile, moramo i pružiti humanitarnu pomoć, to je urgentno. Evropska unija i e, Zemlje članice su i do sada u ovoj pomoći sudjelovale, ja se nadam da će to i nastaviti činiti. Ono što je važno, važno je da okupimo naša sredstva zajedno i da sudjelujemo, nastavimo sudjelovati u ovoj e, pomoći na globalan način. Vi ćete glasati o jednoj rezoluciji danas, ona podržava e, parlament u njegovom djelovanju dosadašnjem i budućem u Siriji naglašava humanitarnu pomoć, aspekt humanitarne pomoći kao vrlo važan i naglašava važnost međusobne suradnje i koordinacije, važnost razmjene iskustava unutar Europske unije između njezinih institucija, e, država članica i e, suradnje sa zemljama u regiji. Hvala. Hvala gospodine ministre. E, danas je s nama povjerenik Michel Barnier. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala i vama gospodine zamjeniče i hvala zastupnicima koji su inicirali ovu debatu, debatu o tragičnim i hitnim događajima moja kolegica Cecilija Malstrom je na sastanku sa gospodinom Barozom danas i zamolila me da vam se obratim u njezino ime. Pa ću rado učiniti to u njezino ime i u ime isto tako visoke povjerenice Ashton koja nije mogla doći. Vi ste održali minutu šutnje na početku zasjedanja izrazili svoju solidarnost, e, sučut sa žrtvama, obiteljima žrtava događaja, tragično događaja kraj otoka Lampeduza. Brojni ljudi, žena, žene, djeca koji su žrtve ovog tragičnog brodoloma upravo su izbjeglice međunarodnih i lokalnih e, sukoba. E, pozdravili ste uništavanje kemijskog oružja, oružja za masovno uništenje u Siriji koji doista postoji. Rezolucija međunarodnih Ujedinjenih naroda je dala mogućnost e, i okvir za eventualnu reakciju, no to ne znači nikako da se situacija u Siriji stabilizira. Naprotiv, vojne operacije na terenu se nastavljaju. Putem svoje visoke predstavnice Catherine Ashton, e, Evropska unija naglašava potrebu i hitnost političkog rješenja. Političkog rješenja koji je jedini način da se okonča ovaj rat i stvori takva situacija koja će jamčiti sigurnost građanima. Parlament je potvrdio svoju raspoloživost i opredjeljenost da potpomogne s provođenjem svega što predviđa ova rezolucija, Evropska unija je u stalnom kontaktu sa svim relevantnim e, čimbenicima kako bi se pobrinula da se mjere provedu doista na konkretan način na terenu. Slažem se sa visokom povjerenicom kada kaže da smo na svojevrsnom raskrižju zajedno sa ostatkom međunarodne zajednice i sa svim našim partnerima, Sjedinjenim državama, Rusijom, eh, arapskim zemljama, Ujedinjenim narodima, nastavit ćemo činiti sve kako bismo odgovorili na odgovarajući način. Rezolucija Vijeća sigurnosti eh, se vrlo konkretno referira na Ženevsku konferenciju i zaključke iste od prošle godine iz lipnja. Kao što je ministar Leskevićus rekao, eh, što se Sirije tiče, svakako kada o tome govorimo, govorimo o jednoj najvećoj međunarodnoj krizi. E, dva milijuna izbjeglica je sada registrirano od strane uhcr a u susjednim zemljama, e, a naročito u Libanonu, Jordanu, Egiptu, Libiji i Iraku u ime Europske komisije želim naglasiti koliko je važna solidarnost i koliko je važan angažman ovih zemalja u pogledu sirijskih izbjeglica. Visoko povjereništvo za izbjeglice procjenjuje da će do kraja godine broj sirijskih izbjeglica u regiji, u susjednim zemljama, doseći do i 3,5 milijuna ljudi. Europska unija će i dalje prednjačiti u pružanju međunarodne humanitarne pomoći. E, od kraja 2011. godine Komisije zemlje članice e, mobilizirali su gotovo 2 milijarde eura uz podršku ovog parlamenta. E, Evropska unija daleko prednjači u smislu donatorstva i u 2013. godine dosegli smo svojevrsnu granicu. 56% e, ove pomoći se usmjerava na zemlje u neposrednom susjedstvu Sirije. Dakle, oko 44% usmjerava se u Siriju. Susjedne zemlje, pogotovo Libanon i Jordan, su također vrlo jasno naznačili da su njihove mogućnosti dosegle krajnje granice. S naše strane, Evropska unija radi kako najbolje zna i umije kako bi se ovim izbjeglicama u ovim zemljama dostavila i pomoć i pravna zaštita. Sastavili smo jedan program regionalne e, pomoći, dugoročne oprostite, kratkoročne i srednjoročne. Taj program se trenutačno dovršava, a izrađujemo ga u suradnji sa susjednim zemljama i našim partnerima. Ovaj dokaz solidarnosti e, usredotočuje se ne samo na neposradnu pomoć izbjeglicama, već i na konkretnu pomoć ovim državama. E, neće korisnici ove pomoći biti samo sirijski izbjeglice, već i druge izbjeglice u tim zemljama, a i druge zemlje koje primaju sirijske izbjeglice. Gospodin Guteras je govorio o mogućnosti smještaja dvije tisuće deset tisuća sirijaca u Europi. Znamo da su se za to javile Švedska i Njemačka, ali riječ je još čitavom nizu zemalja. E, Mađarska, Finska, Irska, Nizozemska i druge koje su odlučile pružiti određeni broj mjesta e, i preseliti ove sirijske izbjeglice. Ja se u ime Europske komisije želim zahvaliti e, ovim državama članicama na dokazu solidarnosti i na sudjelovanju u ovom našem zajedničkom trudu i apeliram i na ostale države članice da slijede njihov primjer. Oko 50 tisuća Sirijaca je od početka krize zatražilo zaštitu u Europskoj uniji. Većina ovih zahtjeva podnesena je u Švedskoj i u Njemačkoj. I vidimo također da sirijske izbjeglice kreću raznim smjerovima e, kako bi došli u Europu kopnenim putem e, preko Turske, Grčke, Zapadnog Balkana, zatim pomorskim putevima e, preko Libanona, Libije u smjeru Italije s čim je povezana i nedavna tragedija u Lampeduzi. Nemojmo zaboraviti da brojne kriminalne mreže iskorištavaju e, bijedu i tragičnu situaciju ovih ljudi. Tragedija u Lampeduzi je pokazala e, nekoliko vrlo važnih stvari u vezi s tim. Kao prvo, e, izvaredan pristup stav lokalnih, lokalnog stanovništva i lokalne zajednice koje je pokazalo veliku suosjećajnost, dostojanstvo ali isto tako je pokazalo i potrebu da se reagira učinkovito, učinkovitije nego do sada, pogotovo u pogledu ovih kriminalnih organizacija. I da se naravno podijeli teret e, solidarnosti u Europskoj uniji. Cecilija Malstrom je na sastanku vijeća ministara unutarnjih poslova upravo to predložila jučer. Priljev ovih izbjeglica u Europi ne može se usporediti s brojem izbjeglica koji e, bježe u susjedne zemlje. Dao sam vam brojke. E, međutim, broj onih ljudi koji se nadaju jednog dana dospjeti u Europu raste iz dana u dan. I e, to već počinje ugrožavati neke od nacionalnih sustava lokalnih u Italiji i u Malti, Bugarska, Cipar, Grčka. E, to su također zemlje gdje na desetke Sirijaca dolazi svakog dana i to su zemlje koje su najizloženije u tom smislu, naravno ne zaboravimo i Italiju. Moramo se dakle pripremiti za mogućnost još masivnijeg priljeva izbjeglica. Europski ured za podršku e, azilu i Frontex su pomogli Europskoj komisiji e, sa savjetima, a konzultirali smo se i sa međunarodnim organizacijama i sa UNHCR-om i prošlog tjedna oni su, njihovi predstavnici otišli na Cipar, Bugarsku i u Grčku i njihov zaključak je da je situacija takva da je potrebno reagirati zajedno. E, jer odgovor svakako nije u zatvaranju naših državnih granica. Svaka kriza ovih dimenzija pogađa nas svih i upravo u ovakvim situacijama e, moramo vidjeti kako iskoristiti otvorenost granica koju mi imamo. Uvaženi zastupnici, ja apeliram na vas da pružite ovoj politici podršku. Europska komisija će mobilizirati potrebna sredstva što je moguće prije, e, uključujući fond za azil i migraciju, e, Frontex, e, dakle moramo brinuti o granicama pomorskim i kopnenim, koje bi mogle biti izložene masovnom dotoku izbjeglica. E, relevantne organizacije agencije imaju e, vrlo veliku odgovornost, uključujući i lokalne pogranične službe, koje tu trebaju postupiti učinkovito, ali isto tako uz puno poštivanje principa zabrane prisilnog vraćanja izbjeglica. Mi ćemo pružiti sve moguće mogućnosti i sredstva e, na raspolaganje i spremni smo e, pronaći ako bude trebalo i dodatna financijska sredstva ukoliko to bude potrebno. Naša aktivnost je vrlo intenzivna, a treba pomoći i nevladine organizacije koje će se ovdje vjerojatno dodatno angažirati. Ukoliko se situacija pogorša, ukoliko se budemo morali suočiti sa velikim brojem velikog priliva izbjeglica, moramo ojačati našu suradnju Međutim, ta suradnja neće biti moguća bez dodatne pomoći uključujući i financijsku pomoć i pomoć u koordiniranju operacija država, država članica, a sve to u pravnom kontekstu koji vam je itekako dobro poznat. Ja nisam e, zaboravio i rad koji je e, obavila služba za vanjsko e, djelovanje i ona već tri i po godine vrlo aktivno radi na e, prevenciji i na mutualizaciji nacionalnih sredstava E, u ovom smislu, dakle da se na zajednički način pripremi odgovor i upravljanje krizom. Ovo je politička i humanitarna katastrofa e, s kojom smo suočeni u Siriji i susjednim zemljama. I na kraju jedno osjetljivo pitanje. E, putem sirijske krize i drugih kriza povećava se broj stranih boraca i ovaj broj je u odnosu na sirijski sukob bez presedana najveći do sada. Moramo vidjeti odakle dolaze ovi e, borci, za koga oni rade, koliko se oni mogu zloupotrijebiti i iskoristiti od strane terorističkih organizacija i koliko je zapravo moguće da se ti napadi na kraju usmjere na Europu. Svi, sva ova načela solidarnosti, humanitarne pomoći e, su jedno, međutim mi ne smijemo prestati biti na oprezu što se tiče sigurnosti i za Europsku uniju i za sve naše građane koji putuju e, u to područje svijeta. Evo, e, gospodine predsjedniče, e, to je sve što sam ja htio reći u ime komisije i mojih kolega koji nisu mogli danas biti ovdje. Hvala na pozornost. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Kao prvi se za riječ javio Manfred Weba. E, drage kolegice i kolege, 93 e, tisuće mrtvih od izbijanja groznog građanskog rata u Siriji, 2,6 milijuna izbjeglica izvan Sirije i 4,6 milijuna unutar Sirije, što se često zaboravlja. Libanon je zabranio gradnju novih izbjegličkih logora jer se boji destabilizacije u zemlji. E, sve te zemlje imaju vlastite unutarnje probleme. Jordan, Turska e, čine jako puno. Dragi kolegice i kolege, konflikt koji se događa u Siriji je u našem susjedstvu mi sa Cipra praktički možemo gledati što se tamo događa i zato je dobro da danas o tome razgovaramo. Drage kolegice i kolege, za nas sve vrlo je važno da najprije apeliramo za e, Bašara Al-Asada i da pozovemo na zaustavljanje nasilja, ali od nas se traži konkretne mjere u pogledu izbjeglica i do sada smo do sad angažirano radili e, mi kao e, klub zastupnika EPP-a imamo konkretne molbe. Kao prvo, e, sve zemlje članice trebaju izraziti spremnost da prime konkretne kontingente izbjeglica. Do sada se to nije dogodilo. Potrebne su nam jasne izjave u UNHCR-u kolike kontingente izbjeglica će koja zemlja primiti kako bi to UNHCR e, mogao e, koordinirati. Moramo pomagati na licu mjesta. E, mi smo 2013. imali probleme s financiranjem, to želim konkretizirati, to je sramota za Europsku uniju da nemamo na raspolaganju fond sredstava za tu svrhu. Kao treće želim reći, dragi kolegice i kolege, kad imamo u vidu tragediju pred Lampeduzom usprkos svim izazovima u vezi sa Sirijom moramo na granici razlikovati između ljudi koji su zbilja progonjeni i onih koji ilegalno žele ući u Europsku uniju. Gospodine predsjedniče, ja molim e, Europsko vijeće da ovu temu stavi na dnevni red i da o tome razgovara kao jednom od prioritetu. To se radi ne samo o tehničkim pitanjima, E, nama e, e, je potrebno da Europsko vijeće ovo, ovu temu stavi na svoj dnevni red. Hvala lijepa. Kolega Svoboda. Hvala vam lijepo. U okviru rada našeg kluba zastupnika imali smo mogućnost razgovora s troje izbjeglice iz Sirije jedan od njih, jedna od njih bila je Palestinka i ona je pisala poteškoće s kojima se susretila zbog toga što nisu sve arapske zemlje vrlo otvorene za palestinske izbjeglice. Ona je došla preko Mediterana brodom. E, tijekom tog putovanja stotinu ljudi je preminulo, a ona je imala sreću i uspjela je dokopati se Europe. Također nam je ispričala da usprkos mučenju i zatvaranju u Siriji, e, da isto tako zapravo bilo problem dobiti i dozvolu za boravak u Europskoj uniji. I kada sam je pitao što želite, što zapravo očekujete od Europe, ona je rekla vrlo jasno, mi se želimo vratiti, ali možda biste nam mogli pružiti neku mogućnost osposobljavanja i neke, neke vještine. Jer nema smisla da se mi vratimo u Siriju da zatim iz Europe dolaze stručnjaci koji će se baviti rekonstrukcijom naše zemlje. Mi se želimo time baviti. I ja mislim da je to zadatak koji mi moramo ispuniti. U potpunosti se slažem. Granice moramo otvoriti velikom broju ljudi. I to je jednostavno nešto što moramo. I povjerenik je rekao, situacija je različita u različitim zemljama. Ako pogledamo statistike o izbjeglicama, broj tražitelja azila, i osobito broj onih koji su prihvaćeni, kojima je odobren azil. Postoje velike varijacije u Europi. Neke zemlje odrađuju svoj posao, a neke ne. I zbog toga sam ministar bio vrlo e, razočaran vijećem za unutarnje poslove. Organizirana je još jedna radna skupina. Radne skupine trebaju nam aktivnosti, djelovanja, ne radne skupine, radne skupine. Naša rezolucija je jasno što moramo učiniti i slažem se u ovom slučaju s gospodinom Weberom, jučer sam pisao gospodinu Van Rompuyu, stavite ovo pitanje na sastanak sljedećeg vijeća za dva tjedna. To nije samo pitanje ministra unutarnjih poslova. Znamo da postoje profesionalna ograničenja, no ovo je pitanje za sve nas, pitanje za sve vlade i svi premijeri zapravo moraju odraditi svoj dio posla. Da, moramo prihvatiti izbjeglice, no ne radi se o tome da ih trebamo prihvatiti samo u nekim zemljama i negdje ih držati. Dajmo im priliku da nauče nešto u Europi, da steknu neke vještine, da nauče u demokraciji, o slobodi i o građanskim slobodama. Oni žele Siriju bez Asada i bez džihadista. Oni žele slobodnu Siriju i mi bismo im trebali pružiti mogućnost za to. U našoj rezoluciji tražimo od susjednih zemalja, molimo vas, ostavite otvorenim svoje granice. Od Jordana do Turske, Libanona i drugih. Jedno, jesu li naše granice otvorene? Vrlo često nisu. Dakle, trebali bismo biti iskreni u tome. Zbog čega ne stvorimo sigurne humanitarne koridore kako bi ljudi mogli dolaziti u Europi. Zbog čega ne stvorimo dovoljno privremenog smještaja, kapaciteta da ljudi mogu doći kao što sam rekao da im pružimo edukaciju i osposobljavanje. Svakako je točno, e, moramo privesti kraju ovaj okrutan rad. Uništenje kemijskog oružja je prvi korak, no samo prvi korak. I moramo nastaviti s našim radom sve dok ne postignemo mir i pomirenje u Siriji. A tada će se ljudi moći vratiti. Oni ne žele ostati, oni će se vratiti, no trebali bi imati priliku, kao što sam prije rekao, izgraditi novu Siriju. Dakle, radimo zajednički na tome da iz tragedije toga da je netko izbjeglica, da dobije mogućnost, da dobije priliku da se vrati natrag u svoju zemlju i da izgrade novu Siriju sa vještinama, sa obrazobranjem, sa filozofijom Europske unije i država članica Europe. Hvala. Herzlichen Dank. Unser nächster Sprecher ist Herr Verhofstadt. Hvala lijepa. Sad gospodin Verhofstadt ima riječ. Odmah bih za upitao vijeće komisije mogli se složiti sa onim što parlament predlaže. Parlament predlaže da organiziramo Europsku humanitarnu konferenciju o ovom pitanju. To je zahtjev parlamenta u našoj rezoluciji. I želio bih prije završetka ove rasprave čuti može li se vijeće zajedno s komisijom dogovoriti da to organiziraju. I mislim da je vrlo jasno po intervencijama gospode Webera i Svobode da je to nešto što je potrebno. I ne možemo tražiti druge da otvaraju svoja vrata izbjeglicama, a da mi sami ništa ne učinimo. A to se trenutno događa. Njemečka je pružila e, privremeno boravište 5000 osoba, Švedska je pružila trajno boravište 1900 osoba i postoji određenih ograničenih trud Finske i to je sve. Postoje neke države članice koje su dale kvotu za 50 sirijskih izbjeglica. I to je samo po sebi već skandalozno. To je upravo cinično. Dakle, što je prije moguće? Potrebna nam je konferencija gdje će vijeće i komisija i sve države članice moći složiti sa tome kako će se rasporediti odgovornost za ove izbjeglice. Tako da barem svatko e, uloži otprilike jednak trud, napor, kao što su to učinile Njemačka i Švedska u proteklim mjesecima. I također možemo poraditi na problemu Libanona i Jordana. Dakle, oni trebaju dati izravnu proračunsku pomoć i makrofinancijsku pomoć. Inače, ove zemlje više neće biti sposobne e, prihvaćati ovakve kontingente izbjeglica u svoje zemlje. I konačno moramo razmotriti pitanje e, da li je potrebno ili nije aktivirati privremenu direktivu o privremenom zaštitu kao što smo privremenoj zaštiti kao što smo učinili s Kosovom, a to je dobro rješenje jer gospodin Svoboda je lijepo rekao ovi ljudi ne žele za zauvijek ostati u Europi. To je privremena zaštita dok se ne riješi problem na međunarodnoj razini. Dakle, moje pitanje je vrlo jasno, gospodine Barnier, E, i također ministru litvanske vlade, Litvanske vlade, da li ste spremni organizirati takvu humanitarnu europsku konferenciju, konferenciju za koju parlament traži. E, mi želimo sudjelovati u tome i vjerujem da trebate također pozvati susjedne zemlje i Međunarodna agencija UN-a i naravno predstavnike Nacionalnog vijeća u Siriji i drugih ljudi koji rade na terenu. Za kraj, gospodine predsjedavajući, e, svoju intervenciju bi završio time što ću ponoviti ono što sam već rekao. Vjerujem da je stav međunarodne zajednice prema sirijskoj tragediji zapravo sramota, jedna neprestrana sramota. Pozabavili smo se problemom, pitanjem kemijskog oružja, barem se nadam, ali što je sa neprekidnim masakrima Asadovog režima? Već je tisuću ljudi poginulo od kemijskog oružja, ali preko stotinu tisuća je ubijeno drugim oružjem, drugim sredstvima, a mi još uvijek okrećemo leđa toj tragediji. I mislim da za 20 godina danas da će nas povijest opisati kao kukavice, a trenutno to možda jesmo. Danke vielmals, Madame Sargentini. Zahvaljujem, gospođa Sargentini. Hvala predsjedatelju. Svi smo poznati s brojkama koje su danas navedene, 2 milijuna izbjeglica, e, izbjeglica van Sirije, 4 milijuna unutar Sirije, Turska, Libanon i druge zemlje imaju velik broj ljudi također, a što mi zapravo činimo? Vidimo da Jordan, Turska, Libanon primjerice tvrdimo da bi trebali biti spremni prihvatiti izbjeglice, no ponovo mi zapravo samo puno pričamo o tome. UNHCR je razmotrio ovo pitanje i trenutno ima oko 8000 izbjeglica kojima je dozvoljen boravak u Europi, a gospodin Verhofstadt je spomenuo broj zemalja, primjerice Švedska, koja je prihvatila određen broj zemalja i moja zemlja 50 zemalja. Dakle, to je skandalo, 50 prognanika. A većina zemalja zapravo nije niti odigrala svoj dio, preuzela svoj dio posla. Primjerice u Belgiji smo čuli o svemu što vijeće želi učiniti, što će vijeće učiniti i ponovno to uključuje da moramo i sami izložiti se. No ne bi li bila bolja gesta da kažete da će jednostavno Litva uzeti 150 izbjeglica i dopustiti im naseljavanje ondje i da se zatim zatraži kolege u prostalim državama članicama da i oni sami nešto učine. Dakle, kada bismo tako nešto učinili, bilo bi jednostavnije započeti pregovore sa Jordanom, Libanonom i Turskom. Jer, dakle, nije jedno rješenje da sami sve financirate. Ako ne možemo biti velikodušni što se tiče naseljavanja, doći će do tragedija kao ona kod Lampeduze, i to će biti sve češće i češće. I to je ogromna tragedija i nije prva takve vrste. Ljudi će se sve više utapati u Mediteranu, dogoda Europa ne omogući tim ljudima da zatraže azil. Da zatraže azil u ambasadama ili ukoliko omoguće danje naseljavanje. Dakle, ja i od predsjedništva očekujem jednu gestu takve vrste. Zahvaljujem, gospodin Kirkhop povjereniče, predsjedatelju. Ja ne vjerujem u zajednički sustav azila, no vjerujem da ovaj parlament i naše države članice bi trebali učiniti sve što mogu da se pozabave groznom humanitarnom krizom koja se događa s druge strane mora. Kroz humanitarnu i druge vrste pomoći. Broj izbjeglica koje pobjegao iz Sirije je zapravo nepojmljiv. Taj broj i raste, a tako raste i mogućnost da će sve više ljudi riskirati svoje živote da dođu do naših obala. Vjerujem da solidarnost i suradnja između država članica i smislena pomoć ne moraju biti u obliku e, nekog pravne obveze, već moralnog imperativa. A to je nešto što je priznato još i Ženevskom konvencijom. Dakle, najbolji početak za rješavanje problema je da budemo iskreni s kojim se izazovima suočujemo i koje su, a vidimo da posljedice u Lampeduzi nam zapravo daju neke pouke koje smo već mogli i trebali ranije naučiti. Dakle, mogućnost sprečavanja daljnjeg gubitka života i pritiska na naš sustav azila i jednostavno budemo spremni. A to nećemo učiniti tako što ćemo gurnuti glavu u pjesak i nadati se da će problem nestati. Ova humanitarna kriza neće nestati s naših granica ako ih samo ignoriramo. Ne radi se o Španjolskoj, Italiji ili problemu Malte. To pokazuje već sam broj sirijskih izbjeglica u Njemačkoj, Švedskoj i Velikoj Britaniji. I zbog toga podržavam prijedlog komisije da se učini više da nadziremo naše granice na moru i da se borimo protiv trgovine ljudima i da pokušamo spasiti živote onih očajnika koji kreću u Europu. naše zemlje moraju biti učinkovitije i odgovornije, ali prije svega moramo naučiti na našim pogreškama iz prošlosti. Hvala. Zahvaljujem Gabriel Gospodine predsjedavajući, e, jako poštujem e, držanje mnogih u Lampeduzi, onih koji su pomogli drugima e, i spasili živote. Mislim da e, moramo biti aktivni kako i kad se radi o kritici prema talijanskom zakonodavstvu, tako i što se tiče E, pružanja pomoći ugroženima izbjeglicama. U ovoj situaciji e, ove humanitarne e, katastrofe, odgovornost Europske unije je velika i govoriti da se ne, mora ništa promijeniti u europskoj politici azila to nije samo stavljanje glave u pijesak nego je e, zapravo e, nepreuzimanje svoje odgovornosti prema tim ljudima jako mi je drago e, gospodine Weber što ste ovdje iznijeli stajalište za koje bih jako rado čula da je to i stajalište njemačkog ministra unutarnjih poslova vi eh, znate vrlo dobro što je on rekao o tome a po mom mišljenju je to katastrofalno neprihvatljivo je i zapravo neshvatljivo eh, da se samo poziva na veću solidarnost eh, to je neprihvatljivo moramo preuzeti odgovornost i spriječiti napade na domove za prihvat azilanata po mom mišljenju e, zaista po mom mišljenju moramo održati tu konferenciju o izbjeglicama i donijeti konkretne mjere e, kao drugo moramo promijeniti smjer dosadašnje europske politike e, u pitanju azila nadalje moramo iskoristiti mogućnosti koje već danas imamo a to je da zemljama koje su već e, jako pogođeni e, priljevom izbjeglica da tamo e, pomognemo i da i sami prihvatimo izbjeglice. To je već danas moguće i o tome ne trebamo samo raspravljati nego to već možemo učiniti. To bi nam dalo vjerodostojnost i pred ostatkom svijeta koliko e, je ljudi na milijun stanovnika primljeno u Italiji i Njemačkoj kad usporedimo te brojke e, e, time se zapravo ne bavimo onim ljudima koji su obuhvaćeni tim brojkama a to su ilegalni useljenici na primjer u Grčkoj i Italiji ako se ne suočimo i s tim problemima onda ćemo što se tiče situacije u Siriji, a i van Sirije nećemo moći učinkovito pomoći. Onda će se sve svesti na izražavanje sučuti. Mislim da to e, nije dostojno nas. Hvala lijepa kolegice. Gospodin Salavrakos ima riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Prvi strateški element u uništenju kemijskog oružja u Siriji je nešto što je započelo i to je vrlo pozitivan i vrlo značajan korak. Ja bih rekao da ovaj prijedlog nije trebao doći od predsjednika Putina, već od nas samih. Dakle, mi moramo biti sposobni djelovati na jednoj snažnoj razini koja će pružiti primjer jer mi smo oni koji će u krajnjoj liniji platiti one pogreške za one pogreške koje se trenutno događaju u Siriji. UN je rekao da postoji dva milijuna raseljenih u Siriji i još veći broj ljudi je došao u Europsku uniju. To je 10.000 ljudi ukupno, a 10.000 od 2 milijuna je zapravo malen broj. Grčka ima oko 3 milijuna imigranata trenutno. I ljudi govore ovih 10.000 kao da je to neki ogroman broj. Usporedbi s onim što mi imamo u Grčkoj nije. Nemojte zaboraviti da cijeli problem migranata je u Grčkoj mnogo intenzivniji no u drugim državama članicama Europske unije. Svi znamo koje su tragične posljedice sukoba u Siriji po civilno stanovništvo i znamo da postoji velika opasnost od priljevanja toga u države članice. Dakle, pomognimo Sirijcima što više možemo. Hvala. Zahvaljujem, gospodin Štadler. Gospodine predsjedniče, drage kolegice i kolege, tragedija u Siriji je rezultat jedne pogrešne politike prema Siriji Europske unije, a tome je doprinio ovaj parlament. Prerano smo se stavili na stranu takozvanog takozvane oporbe u Siriji i time smo podupreli zapravo terorističke mreže, a oni su također su odgovorni za stotine tisuća izbjeglica, osobito pripadnika kršćanskih manjina koji su živjeli u Siriji. I mi smo u Austriji primili sirijske e, izbjeglice i kad se slušaju njihove i priče o okrutnim e, dijelima koje e, počinjavaju takozvani pripadnici oporbe sa podrškom Saudijske Arabije onda je jasno da smo i mi suodgovorni jer smo prerano podržali takozvanu oporbu E, osobito Katar i Saudijska Arabija koje imaju e, visoki prihod po glavi stanovnika su također angažirani u ovom sukobu i podržavaju takozvanu oporbu i oni su suodgovorni. Oni financiraju isporuke oružja tim terorističkim mrežama i e, time su suodgovorni i e, e, sufinanciraju priljeve izbjeglica koji do nas dolaze. E, povjerenik je zamoljen da odgovori na neka pitanja. Gospodine Benije, izvolite. U ovom trenutku vi ste postavili svakako direktna pitanja i komentare e, svi koji su uzeli riječ u ime klubova zastupnika, počevši e, s gospodinom Svobodom, e, gospodinom Hofštatom i drugima. I dakle mogućnost Europske konferencije na ovo temu da, svakako, u ime Europske komisije. Smatram da ne samo da bi takva jedna konferencija bila potrebna, već bi bila i prilika da se više pitanja raspravi. Osim toga, okupila bi nas i omogućila nam da izvučemo lekcije iz ove krize kao što možemo izvući lekcije iz svake krize e, jer postoje neke zemlje i u Europskoj uniji izvan nje koje su na prvoj e, liniji u ovom smislu i ne smijemo ih ostaviti e, da se same s time bore. Mislim na čitav niz kriminalnih elemenata, na e, trgovinu ljudima i tako dalje. Dakle, možemo puno toga više učiniti zajedno i ako postoji politička volja mi znamo kako to učiniti. I zatim naravno e, potreba da se radi na stabilnosti i miru u ovim područjima kako ljudi ne bi bili prisiljeni odlaziti iz tih zemalja. Postoji razlog zašto šefovi e, država e, surađuju zajedno sa uhcr om i zašto bi bilo dobro da oni zajedno zajedno sjednu za stol sa svim međunarodnim akterima. Dakle, da, svakako da na prijedlog ovakve konferencije. Hvala, na ovom. jasnom odgovoru. Možda ćemo dobiti i reakciju vijeća. A sada se za riječ javila gospođa Mathieu. Merci, monsieur Hvala gospodine predsjedniče. Tragedija kod Lampeduze, dotok izbjeglica iz Sirije okupio nas je danas ovdje u ovoj vijećnici. Moramo razmisliti o našem političkom odgovoru. Ovo je tragedija prvenstveno za stanovništvo Sirije. Njima moramo pružiti potrebnu pomoć. Brojka od više od dva milijuna Sirijaca eh, raste i Procjenjuje se da će do kraja godine narasti na preko 3,5 milijuna. E, politika otvorenih vrata susjednih država je doista hrabra, međutim ne smijemo zaboraviti opasnost od iskorjenjivanja, trajnog iskorjenjivanja jednog poduzeća, e, jednog, jednog stanovništva. Velika financijska sredstva su deblokirana mi moramo nastaviti raditi na miru u Siriji, na stabilnosti u toj regiji, na dobrobiti svog tog stanovništva. Međutim, gospodine povjereniče, e, vaš odgovor e, na pitanje koje su vam postavili mnogi e, kolege kao i naš šef kluba zastupnika gospodin Weber, tako sam vam i ja htjela postaviti to pitanje, odnosno apelirati na vas da date podršku našoj rezoluciji. Ali kako na europskoj razini upravljati ovolikim brojem izbjeglica? Kako e, bolje raspodijeliti izbjeglice, kako bolje organizirati solidarnost. Izgleda da države članice e, nisu spremne e, odgovoriti na zahtjev gospođe Malstrom da sjedne zajedno za stol i razgovaraju o raspodjeli tereta. Gospođa Gujon. Hvala. Ja sam čula e, prijedloge, odgovor gospodina Barnjeja i nisam usamljena u tome što tražim da se odgovori na jedan globalan način, jer mi do sada nismo dali jedan globalni odgovor na pitanje i probleme imigracije i izbjeglica. Mene će zanimati odgovor vijeća također. E, I nadam se da odgovor neće biti zapravo zbir nacionalnih odgovora kako smo često imali prilike čuti. Ovisi o tome kakvi su čiji interesi, odnosno tko je dovoljno blizu ili dovoljno daleko od poprišta sukoba. No, moram inzistirati na jednom aspektu ove rezolucije koja se tiče e, azila. Dobro, postoji problem logističke proračunske e, naravi i svi moraju moći pomoći i moći pokazati svoju solidarnost. Ako ljudi koji nemaju dovoljnu zaštitu, oni moraju moći na siguran način doći do Europske unije, odnosno oni koji dolaze njima se mora omogućiti da to učine na siguran i zaštićen način. Države članice imaju vrlo e, važan e, zakonodavni, operativni i financijski okvir e, postupanja za primitak ovih izbjeglica. Treba izdavati humanitarne vize Treba inzistirati na programu instaliranja, smještaja ovih ljudi i u okviru UNHCR-a moramo otvoriti neke nove puteve, nove načine kako bi na učinkovit način pokazali solidarnost sa sirijskim izbjeglicama i zemljama koje ih primaju. Hvala. Gospođa Wikström. Humanitarna katastrofa u Siriji od velikih je proporcija. Ljudska patnja i strašnja i krajnji trenutak da mi u Europi pokažemo da europska solidarnost doista postoji. I svatko od nas u svakoj zemlji mora preuzeti dio odgovornosti kako bismo pomogli najranjivijima, a najbolji način da to učinimo u ovom trenutku jest da ponudimo kvote za prihvat izbjeglica iz Turske, Libanona i Jordana. Ponuditi im treba zaštitu u svim državama Europske unije, a mi u Švedskoj smo preuzeli 1900 izbjeglica, u Njemačkoj je preko 5000 dobilo zaštitu. A druge zemlje također prate taj primjer. I da se svi uključe, mogli bismo pružiti zaštitu i pomoći stotinama tisuća ljudi u ovom trenutku. Sljedeći korak bi naravno bio da održimo ovu važnu konferenciju o kojoj govorimo i nakon toga se moramo pobrinuti da postoji pravna pomoć e, ljudima, primjerice izdavanjem humanitarnih viza u privremenim konzularnim uredima dim svijeta. Hvala gospođa e, Flotre. Hvala. Ja ću ja bi dala svoje vrijeme ministru e, Litve ako ima nešto za reći. Vi naime prilično šutite usred ove debate. E, rekli ste da vam je drago što se ona održava i pozdravljate ovu rezoluciju. Ali ja se pitam jeste li doista pročitali? Jer e, jučer su ministri imali prilike razmatrati naše prijedloge i imali su se prilike pripremiti za debatu danas. Ja znam da ste vi uzeli na znanje ovu situaciju na vašem sastanku i znam e, da ćete govoriti o tome na sljedećem sastanku, ali stvar je hitna. Dakle, vi sada ovdje morate postati javno svjesni e, hitnosti ove situacije. Morate reći da Evropska unija postoji čitav, posjeduje čitav niz političkih instrumenata da reagira odma. I to je odgovor, gospodine ministre, koji mi od vas očekujemo. Ja vas molim da uzmete ponovo riječi da nam kažete točno što vijeće ministara o ovome misli. Hvala, gospodin Van Heke. On još nije ovdje trenutno. Onda gospodin Borgezio. Samo tri stvari, gospodine predsjedniče. Kao prvo, e, ove izbjeglice moraju biti raspoređene po svim zemljama tako da nijedna ne, ne podnosi preveliki teret kao drugo e, trgovina ljudima e, moramo naći one koji su odgovorni za tragediju u Lampeduzi ništa ne činimo u vezi niti sa, u vezi sa Kostom Korkordijom povjerenik je e, Barnije govorio o zemljama koje e, primaju izbjeglice, ali nije spomenuo Italiju. Gospodine povjereniče, ja ću razgovarati sa predsjednikom letom o ovome ali ja tražim od gospodina baroza da provjeri neke stvari ne, sviđaju mi, ne sviđa mi se način na koji neki političari pokušavaju iskoristiti situaciju ja se nadam da će gospodin Barozo se upoznati sa situacijom u kojoj su izbjeglice. Hvala lijepa, gospođa Nenski. Gospođa Nenski. Cijenjeni gospodine eh, predsjedniče, moje dame i gospodo, danas razgovaramo o solidarnosti, to je ključna riječ ovdje. Tragedija sa sirijskim izbjeglicama stavlja na probu europsku solidarnost sve zemlje članice moraju primiti izbjeglice ne samo one koje stoje direktno pod pritiskom dotoka e, izbjeglica pod dublinu jedan dva i tri samo one zemlje moraju primiti izbjeglice koje e, su direktno izložene dotoku izbjeglica mi smo izmijenili zakonodavstvo ovi izbjeglice posljedice mogu biti preraspodijeljeni. Kapacitet zemalja je međutim različit. Za Bugarsku, na primjer, taj kapacitet vrlo nizak. E, mnogi ljudi u Bugarskoj izražavaju se za to da treba zatvoriti granice. Kao drugo, e, potrebno nam je više sredstava za zemlje koje su izložene velikom dotoku e, izbjeglica moramo E, napraviti infrastrukturu na e, granicama kako bi e, izbjeglice ostale u svojim zemljama. Kritična je pritom bugarsko-turska granica. Bugarska je zemlja u koja je cilj mnogim izbjeglicama to sa sobom donosi mnoge rizike za našu nacionalnu sigurnost moje dame i gospode danas moramo odaslati signal moramo ostati solidarni hvala lijepa gospođa Veronik de ima riječ hvala gospodine predsjedniče Europa ima namjeru otvoriti još više svoje granice, ali neće to uspjeti i, izbjeći humanitarni genocid koji se priprema u ovoj regiji s obzirom na nadolazeću zimu. Ključ je u Siriji. Šest milijuna raseljenih unutar zemlje, dva milijuna izbjeglica u regiji, svakog dana šest tisuća novih izbjeglica dolazi u Libanon. Mi se ondje moramo najviše angažirati. Teško je, ali je moguće. Europska unija to već sada čini. Ja nisam znala da naš veleposlanik i dalje djeluje u vrlo teškim uvjetima u Damasku. Nisam znala da je u Damasku 21 međunar... nevladina organizacija, da oni još uvijek e, rade sa sirijskim e, vladom kako bi postavili, odnosno poslali humanitarnu pomoć. Svakog dana sa svima se i dalje vode pregovori, radi se na tome da se svakog dana dostavlja humanitarna pomoć u čitav niz enklava unutar zemlje. Tri milijuna djece ne ide već u školu, već tri godine. Sve ovo trebamo priznati, sve ovome trebamo dati posebno priznanje. Ja mislim da moramo inzistirati i na tome da se lakše daju vize onima koji žele otići tamo raditi. Važno je imati na raspolaganju sva sredstva kako bi omogućili e, svim diplomatima da nastave sa svojim radom na traženju političkog rješenja. Hvala, gospođa Šake. Hvala, gospodine predsjedniči. Mi smo već e, godinama svjedoci užasnog e, građanskog rata u Siriji, a mi stojimo po strani dok je Sirija suočena sa groznim E, strahotama. E, ovo je rat koji destabilizira cijeli Bliski istok. Ne postoji e, rješenje i ovo je katastrofa koja će biti pred našim vratima godinama. Raseljene osobe i izbjeglice i njihova situacija su užasni. Europska unija mora preuzeti pred, vodeću ulogu i želim e, čestitati e, Pred, e, povjerenici Malstrom, međutim mi moramo pojačati mjere i zato mi je drago što ćemo organizirati konferenciju kako bismo poduzeli mjere za pomoć ovim izbjeglicama. Moramo E, otići korak dalje od užasnih diskusija kao što su one koje se događaju u nizozemskoj hoćemo li primiti pedeset ili dvjesto pedeset ljudi dok zemlja kao što je libanon prima e, ogromne brojeve izbjeglica većina njih su žene i djeca zima dolazi i ne možemo ostaviti te ljude da se smrzavaju hvala lijepa gospođa Doci, izvolite hvala gospodine predsjedniče broj izbjeglica koji bježi od ovog e, građanskog rata je zabrinjavajući. E, ova situacija doduše ima pažnju parlamenta jutros, međutim ja vjerujem da je važno da oni koji su raseljeni e, dobiju efektivnu zaštitu međunarodne zajednice i slažem se s tim da je dobro da se ne upuštamo u vojnu intervenciju ali je sigurno potrebno, e, potreban jedan koordinirani e, humanitarni odgovor zabrinuta sam zbog onih koji su suočeni sa smrću i patnjom unutar Sirije među njima je veliki broj kršćana e, to je velika manjina unutar te zemlje E, oni su izloženi velikim e, napadima neki džihadisti ih prisiljavaju na prelazak na islam i to bi nas moralo jako zabrinjavati e, apeliram osobito na vas povjereniče i vaše kolege da na konferenciji koja će se održati da se povede računa o fundamentalnim pravima kršćana u Siriji i da ih podržimo na svaki mogući način Hvala lijepa gospođo e, Doc. Gospodin Pirker ima riječ. Cijenjeni kolege i kolegice, e, gubitnik sirske krize je e, jasan, to je stanovništvo Sirije. Šest milijuna izbjeglica unutar zemlje i van zemlje, to, to je posljedica. Uvjeren sam u to da pravo rješenje može biti samo političko rješenje u tom smjeru smo poduzeli prve korake i nadam se da će biti uspješni ali to će još potrajati zato su kratkoročne mjere sada neophodne mislim da je neophodno e, logore u kojima je do 150 tisuća ljudi smješteno da im da ih se organizira tako da ti e, ljudi mogu preživjeti zimu tamo u toj regiji. Kao drugo, neophodno je i zato podržavam mjere komisije da se infrastruktura u e, pograničnim mjestima blizu e, Sirije pojača da se na primjer škole i tako dalje opskrba vodom, kanalizacija i tako dalje da se to sve pripremi za prijem daljnjih izbjeglica. I kao treće, moramo također e, upozoriti arapske zemlje nije moguće da Europa jedina preuzima svoje obaveze nego da i druge zemlje e, e, druge arapske zemlje moraju preuzeti svoj dio obaveze što se tiče podjele izbjeglica ja sam u Satariju razgovarao sa mnogim ljudima i e, saznao sam da ljudi žele ostati u regiji i zato im treba mogućnosti da dobiju e, podršku u regiji kako bi se nakon konflikta mogli brzo ponovo vratiti u Siriju. Hvala lijepa. Gospodin Lopez Aguilar. Hvala gospodine predsjedniče. Rezolucija o konfliktu u Siriji o kojoj ćemo glasati traži e, od Europske unije da preuzme svoju odgovornost i zaštiti sirijski narod. To ne izražava samo e, sućut nego i solidarnost E, i poziva zemlje e, članice i cijelu Europsku uniju da pokaže solidarnost. Nije dovoljno samo e, podupirati susjedne zemlje koje već nose veliki dio tog tereta, nego moramo primijeniti članak 27 zakona o vizama i koji omogućava da se dodjeljuju humanitarne vize moramo upotrijebiti članak 5 e, e, zakona o Schengenu e, koji omogućava da privremeno otvorimo granicama i da upotrebimo fondove i sredstva za e, davanje e, trajnih boravišnih dozvola a ne samo privremenih. one zemlje njemačka i švedska koje su do sada primile najveći broj izbjeglica tim primjerom trebaju poći druge zemlje članice kako bi se izbjeglice i u drugim zemljama mogle prihvatiti. hvala lijepa gospođo đenaku Hvala lijepa predsjedniče. Jasno je da se u Siriji odvija prljavi rat i da je tamo na vlasti diktatura, postoje skupine koje žele upotrijebiti zloupotrijebiti situaciju i uvesti teokraciju. Međutim, postoje tu četiri daljnje točke. Kao prvo, e, učinimo sve što je moguće da se postigne političko rješenje. Kao drugo, e, moramo pružiti humanitarnu i financijsku pomoć susjednim zemljama e, kako bismo osigurali da da također moramo kontrolirati da ne bi došlo do zloupotrebe pomoći nadalje moramo organizirati konferenciju i čestitam povjereniku što je podržao tu inicijativu europska konferencija mora donijeti zaključke o našoj politici azila i politici prema izbjeglicama kako možemo podijeliti odgovornost među zemljama članicama europske unije postoji jedna tradicija pomaganja trećim zemljama dragi kolege postoji tradicija primanja izbjeglica iz cijeloga svijeta ovdje u europi ali sada moramo donijeti jednu modernu politiku koja e, neće samo raspodijeliti izbjeglice među mediteranskim zemljama e, zemljama članica nego među svim zemljama članicama samo e, surađujući moći ćemo dati nadu za političko rješenje hvala kolegice tri stvari gospodine predsjedniče oni koji kažu da otvaranje granica susjednih država ima direktne posljedice za Europe imaju pravo. Grčka, Cipar, to su također susjedne zemlje i ne možemo ostati skrštenih ruku pred ovim dotokom izbjeglica. I ne smijemo, pogotovo to učiniti budući da isto vrijeme zemlje poput Libanona, Jordana i Turske to velike čine. No bilo je ovdje riječ još drugim interesantnim stvarima, a to je relokalizacija. Ja vidim da ima jako malo velikih zemalja koje su spremne primiti izbjeglice. Vrlo malo velikih zemalja. Gospodine povjereniče, vi ste govorili o načelu zabrane prisilnog udaljavanja, odnosno povratka. To je također važno. To ne smijemo također zaboraviti. I za kraj, povjerenik je također spomenuo strane borce. Ovo je zapravo jedna debata koja će tek uslijediti. Je, mi znamo vrlo dobro da i unutar ovog sukoba i na granicama ovog sukoba se ovo događa da su s time povezane i naravno evropske zemlje članice mi ne smijemo se ponašati na način koji će omogućiti ovoj zemlji da eksplodira gospodin, Milan Monima riječ brojka je ogromna. Dva milijuna izbjeglica iz Sirije. E, oni su uglavnom koncentrirani u Jordanu, Libanonu, Turskoj i Iraku. To pokazuje kroz kakvu tragediju ova zemlja prolazi. Preko sto tisuća ljudi je do sada ubijeno u ovom ratu, a e, veliki dio toga su djeca. Mi moramo tu nešto učiniti. Povjerenik Barnije je rekao da su najvažnije zemlje što se tiče pružanja e, humanitarne pomoći e, su zemlje Europske unije. Povjerenik je također rekao da je e, Unija opredjeljena za sudjelovanje u traženju političkog rješenja međutim mi moramo također osigurati e, da e, rat u Siriji prestane možemo davati najbolju moguću pomoć izbjeglicama ali moramo uvjeriti E, sve aktere na međunarodnoj sceni da se nađe političko rješenje za ovaj konflikt. To je od e, bitne važnosti. Mora se održati konferencija Ženeva 2 koja će se, e, ja vjerujem, početi u studenom. Prijedlozi Sjedinjenih država i Rusije o uništavanju kemijskog oružja daju nam šansu da krenemo naprijed i nađemo rješenje za ovaj rat. E, nadam se da će ovo ubrzati potraž, e, e, nalaženje političkog rješenja kako bi jer i zemlje koje primaju izbjeglice prolaze kroz teška vremena. Hvala lijepa gospodine predsjedniče mi smo uspjeli izvjeći još veću tragediju nego što se mogla dogoditi u Siriji, ali sada vidimo jedan pritok izbjeglica ne samo u mediteranske zemlje nego i u druge dijelove Europe. Rezolucija o kojoj danas raspravljamo je vrlo značajna i ja se slažem sa njom, osobito zato što ističe načelo koje može biti primijenjeno na bilo koju ovakvu situaciju a ne samo na Siriju. Dakle zemlje Europske unije su se angažirale neke više od drugih. Njemačka je primila gotovo tisuća zahtjeva, Švedska e, oko isto oko istog tog broja. Naša rezolucija E, je od bitne važnosti kad naglašava da je bitno da imamo jedan konzistentan pristup i da pokažemo više solidarnosti među zemljama članicama što se tiče primanja izbjeglica. E, dakle, to je europska solidarnost a ta solidarnost mora biti pokazana bez e, bezuvjetno. Znači

Kolegica ima riječ. Gospodine predsjedniče, povjereniče, imamo više od dva milijuna izbjeglica koji su napustili Siriju. Oni su u Jordanu, Libanonu i Turskoj. Tim zemljama je potrebna pomoć i financijska pomoć. Jordanski veleposlanik je našoj skupini rekao ljetos da ova situacija postaje prijetnja za unutarnju sigurnost u Jordanu. Osim humanitarne pomoći e, jedan broj zemalja članica Europske unije prihvatio je e, izbjeglice iz Sirije, osobito žene i djece, Njemačka 5000, e, Švedska 900, Finska 500. To su brojke E, međutim kvote izbjeglica su samo dio odgovora moramo postići prekid tre u Siriji potrebna nam je humanitarna pomoć u Siriji i zaštita sirijskog naroda hvala lijepa sada ćemo nastaviti sa spontanim javljanjem za riječ kolege imam 15 zahtjeva za riječ i bit će vrlo teško e, zadovoljiti sve zato ćemo morati e, dati riječ samo 7-8 ljudi kao prva riječ ima gospođa Salovjeska Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća prema izvješću Ujedinjenih naroda o izbjeglicama iz Sirije broj izbjeglica je sve veći on dalje raste svaki dan preko 5000 ljudi prelazi granicu to je ogroman problem za zemlje u regiji koje primaju većinu tih izbjeglica mislim da kao prvo moramo da pružiti pomoć izbjeglicama ne bismo trebali pokušavati ilegalno e, ilegalne ulaske u Europsku uniju. Bugarska se e, žali zbog masovnog pritoka izbjeglica, ali tamo ih je samo tisuće, a sedamsto tisuća ih je u Libanonu. Ne bismo trebali tražiti e, E, dopustiti još veću destabilizaciju regije. Samo 12 zemalja članica Europske unije odlučilo je pomoći. Ja razumijem poteškoće e, koje neke zemlje članice imaju sa svojim proračunom, ali te su poteškoće puno manje od problema sirijskog naroda. Hvala lijepa, gospođa Kosta. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Mislim da moramo ponovo otkriti značenje riječi solidarnost. Situacija u Europi se zapravo e, ne mijenja usprkos uništavanju kemijskog oružja europa mora preuzeti voduću ulogu u traženju političkog rješenja sad imamo ovu našu rezoluciju koja razmata pitanje sirijskih izbjeglica kao europsko pitanje a ne pitanje pojedinih zemalja članica pozdravljam ovo što je rekao povjerenik barnier da će biti organizirana europska humanitarna konferencija E, dakle ne samo europske institucije nego i nevladine organizacije i drugi dionici. Važno je da i vijeće bude e, odlučno u suočavanju sa ovom e, problematikom. Moramo se suočiti sa situacijom ne zaboravići da je situacija u Siriji dovela do ove krize s izbjeglicama. E, dakle zakon, e, e, sadašnje zakonodavstvo koje dopušta da se azil traži samo u zemlji u koju, u koju uđe treba promijeniti moramo nešto učiniti u vezi sa trgovcima ljudima odnosno onima koji krijumčare izbjeglice hvala lijepa gospodin Kela ima riječ Hvala lijepa. Dva milijuna ljudi morali su napustiti Siriju. Europa je primila oko 8000 izbjeglica. 8000 naprema 2 milijuna, to, je, to nije ništa, e, to je, vrlo cinično. Potreban nam je program preseljavanja i potrebne su nam veće brojke. Ako mi tražimo od susjednih zemalja da otvore svoje granice, onda ih i mi moramo otvoriti i omogućiti legalno useljavanje E, kako bi bilo da mi sami počnemo djelovati a ne samo pokazujemo na prstom na druge moramo pomoći ljudima i ne trebamo čekati mandat ujedinjenih naroda moramo učiniti nešto konkretno za ove ljude i ne smijemo e, e, našu odgovornost prebacivati na susjedne zemlje oko Sirije. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. UHCR je izjavio da iz Sirije jednostavno iskrvaruju žene i djeca, što govori o dimenzijama krize. Oni bježe, bježe ispred okrutnog građanskog rata i do kraja godine više od 10 milijuna ljudi, više od polovice stanovništva treba će humanitarnu pomoć. Dimenzija ovog pokreta naroda pokazuje da ljudi ne vjeruju ni Asadu, ni glavnim liderima oporbe. Najgore je međutim licemjerje, licemjerje i Europske unije. Neke države su doista primile, međutim većina ih ne, ne želi, većina zatvara svoja vrata, a pomoć koju je Europska unija dala je do sada 27 centi po glavi stanovnika svakog dana. Puno toga treba učiniti puno više od onoga što činimo danas. Ne zaboravimo potrebu i za školovanjem i za smještanjem svih. Hvala gospodine Murphy. Kolega Zibern. Govorimo o humanitarnoj katastrofi u Siriji. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda odugovlači s reagiranjem. Više od stotinu tisuća Sirijaca izgubilo je živote. Milijuni su raseljeni unutar same zemlje, a milijuni su izvan granica te zemlje i treba im pomoć. Ta pomoć potrebna je isto tako i vjerskim manjinama koje su izložene nasilju i progonu u Siriji, uključujući i kršćane. pojavile su se i ne-sirijske terorističke skupine unutar zemlje koje ju destabiliziraju. Dvije milijarde eura pomoći Evropske unije nisu dovoljni. Nama treba isto tako političko rješenje. Sirijcima treba sigurnost, vladavina prava i pravo na povratak svojim domovima. Ana Gomeš, što bi trebao biti prioritet za Frontex? Spašavanje života ili vraćanje ljudi? Je li tako nešto važno? Gospodin Barozo je suočen s leševima na obali Lampeduze. Nama treba zajednički sustav politike azila. Izbjeglica će biti sve više i više. Evropska mora mobilizirati zamrznuta sredstva Sirijaca. Međutim, isto tako Sirija ne smije ostati bez svojih stanovnika. Nama treba veća, aktivnija prisutnost na granicama u Turskoj i drugdje. Ne smijemo postupiti pred korumpiranim vladama i džihadističkim snagama. Nama treba veći zajednički napor i pomoć sirijskoj oporbi kako bi ona pripremila demokratsku budućnost ove zemlje. Hvala gospodin Stolojanov. Hvala gospodine. Izbjeglice, je li neko od vas, dragi kolege, čuo da je itko spomenuo neku mjeru ja nisam čuo o nikakvoj konkretnoj mjeri mi e, govorimo o okolo naokolo e, konkretnih tema a e, izbjeglice dolaze u Bugarsku. Svima vam teško pada priznati da je Bugarska trenutno zemlja u Europi koja je primila najveći broj ovih izbjeglica. Bugarska je bila posljednja e, E, zemlja članica Europske unije u kojoj se dogodio e, teroristički čin i to ne smijemo zaboraviti. Vi govorite u futuru o konferenciji, e, u konjunktivu, a za to vrijeme mi imamo izbjeglice u bugarskoj koje nas koštaju 600 eura po glavi a prosječna mirovina u bugarskoj je 80 eura ja ne želim još jednom e, morati e, držati minutu šutnje zbog e, situacije u bugarskoj hvala kolega Landsbergis imate riječ gospođo predsjedavajuća gospodine povjereniče u sirijskom ratu sada imamo jedan novi element koji nismo vidjeli od kemijskog napada sada na vlastiti narod. Svi se slažu da kemijsko oružanje mora biti eliminirano unutar jedne godine, ali što je sa eliminacijom ubojica? Jer ako ovo dozvolimo ovakve tragedije pogodit će, ponovit će se drugdje. Šutnja o zločinima protiv čovječnosti, zločinima vlade, je nešto što ne smijemo zaboraviti bez obzira na stalnu brigu za protok, dotok izbjeglica. Treba naravno organizirati međunarodnu konferenciju, ali treba uspostaviti i međunarodni tribunal gdje će se suditi zločincima iz sirijskog rata. Hvala i zadnji govornik Richard Howitz. Prošle jučer je netko rekao mi ne vjerujemo u međunarodnu zajednicu više, mi umiremo svakog dana Ko bi očekivao da ćemo zatražiti sklonište u Jemenu? To smo naime čuli od jedne izbjeglice nedavno. Na sastanku G20 ovome govorio i britanski premijer. Nedavni protesti sirijskih izbjeglica koji ulaze u Englesku su takvi da treba obratiti pažnju na sve, uključujući i Francusku. Teret treba svakako podijeliti. Ja ne znam postoji li neka definicija morala. Sirijski izbjeglice žive u očajnim uvjetima i vrlo brzo će postati ilegalni migranti u brojne zemlje. Povjerenik Michel Barnier. Hvala gospođo predsjedavateljice. Hvala svim uvaženim zastupnicima na njihovim intervencijama i opaskama. I svjestan sam da je ovakav ton, ozbiljan ton potreban s obzirom na ozbiljnost situacije. Uzimam na znanje vaš apel da se održi ova konferencija. Međutim, moram iznijeti neke komentare. Gospodin Weber, gospođa Sargentini su govorili o brojkama. Ja citiram brojke koje smo dobili od međunarodnih institucija, uključujući UNHCR. Riječ je o apelu koji je upućen svim zemljama zajedno. E, dvije tisuće zahtjeva za preseljenje i četiri tisuće zahtjeva za readmisiju. Mi apeliramo i na druge zemlje Europske unije da na sličan način odgovore. Dakle, ovo su brojke koje su nam podastrile organizacije koje su prisutne na terenu. Gospodin Lopez Aguilar je nedavno malo čas govorio o vizama. Mi smo apelirali na veću velikodušnost u pogledu izdavanja humanitarnih viza. Ali riječ je ipak o odluci država članica. To je pitanje njihovog suvereniteta. Na njima je odluka hoće li koristiti mogućnost humanitarnih viza ili ne. Ovo je svakako osjetljivo pitanje i ja mislim da bi upravo zbog toga ova jedna međunarodna konferencija bila potrebna i dobra jer bi se na njezinom dnevnom redu moglo zateći još puno toga uključujući i e, ova pitanje. Pojedine zemlje su u teškim situacijama vidimo i opasan porest populizma u nekim zemljama i stoga ova debata mora biti zajednička. Mi zajedno moramo razgovarati, razmjenjivati najbolja iskustva i mislim da je lakše ovim pitanjima raspravljati i rješavati ih zajedno nego razdvojeno. Gospodina, gospođa Nemski i još jedan kolega je govorio o zemljama koje su prvoj, na prvoj liniji, Cipar, Grčka, Italija, naravno i Bugarska. Mi smo e, poslali misije na teren, e, uključujući i prošlog tjedna, kako bi e, ustanovili kakve su konkretne potrebe na terenu. Gospođa Đanaku i gospodin Salafrakos su govorili o Grčkoj i o sustavu azila koji Grčka mora izgraditi, odnosno konsolidirati i koji ide ne samo i koji se tiče i tehničke i financijske pomoći drugih zemalja. Svi smo identificirali potrebu za dodatnim financijskim sredstvima E, međutim, u ime povjerenika koji je za ovo nadležan, e, ja moram reći da ne novca na raspolaganju više nema novca iz 2013. godine. Dakle, e, došli smo do granica onoga što je za ovu godinu moguće. Za 2014. morat ćemo vidjeti što ćemo. Svi znamo kakva su nam ekonomska i financijska ograničenja. I upravo i zato bi ova jedna zajednička konferencija bila dobra da vidimo kako naći sredstva. Gospodine ministre, gospođo e, predsjedavajuća, e, uvaženi zastupnici, referirat ću se na riječi gospođe De Kaiser. Ja sam se zahvalio gradonačelniku Lampeduze e, i građanima Lampeduze koji su pokazali dignitet i solidarnost. Oni nisu jedini usamljeni u tome. Ima puno ljudi koji, koji rade sa velikom hrabrošću, velikom odvažnošću i skromnošću, samozatajnošću. Međutim, i organizacije su aktivne. Ujedinjeni narodi u, u Damasku, Libanonu, nevladine organizacije, svi oni i kako aktivno rade na terenu, u, u regiji. 44% naše pomoći ide u Siriju. Kako tu pomoć e, e, raspodijeliti nego putem e, nevladinih organizacija i predstavnika vlasti koji su još uvijek tamo s kojima još uvijek možemo surađivati? Evo, ja ću zaključiti tako što ću vas podsjetiti na e, to da ima puno razloga s obzirom na tragediju u Siriju i druge tragedije da postupamo zajedno. Jer ovdje ne možemo svi gledati na vlastite interese. Postoji čitav niz razloga zbog kojih moramo sve instrumente koje su nam na raspolaganju razmotriti zajedno. Govorio sam o pomoći zemljama koje su na prvoj crti bojišnice, o borbi protiv trgovaca robljem, o e, mutualizaciji e, pomoći, sredstava. Dakle, sve to valja razmotriti zajedno, sve to zajedno treba dići na jednu višu razinu e, koja će biti dostojna Europske unije. Politička dimenzija naravno je jako ozbiljna, međutim, meni se čini da je bolje voditi jednu europsku političku debatu nego odvojene nacionalne debate o političkom aspektu ovog e, problema. U svakom slučaju hvala na svim vašim prijedlozima. Hvala gospodine povjereniče, a sada u ime vijeća zamjenik ministra europskih vanjskih poslova gospodin Leskijevičus. Gospodine predsjedateljice, povjereniče, poštovani zastupnici, zahvalan sam na ovoj razmjeni mišljenja koje smo danas imali. Europska unija i njene države članice u danim okolnostima rade na olakšavanju patnje izbjeglica u Siriji. No svakako ne bismo trebali biti samo zadovoljni. Naime, preko 2,1 milijuna Sirijaca već su proživjeli traumatsko iskustvo toga da su postali izbjeglice. Daljnjih 1,4 milijuna ljudi se predviđa da će pobjeći iz zemlje do kraja ove godine. A mi ne znamo koliko će ih uslijediti 2014. godine. Naravno, najbolji način sprečavanja patnje tih ljudi bio bi da se riješe razlozi iz kojih oni bježe iz svoje zemlje. Naravno, idealno bi bilo rješenje o tajnom miru. Još bih istaknuo da litavsko predsjedništvo od samog početka, dakle od prvog dana preuzimanja predsjedništva, je bilo vrlo aktivno uključeno u radu na pitanjima sirijske krize. Prošli mjesec usvojena zajednička izjava iz Vilniusa, što je dobar primjer zajedničke europske aktivnosti u potrezi za nekim trajnim rješenjem. Litavsko predsjedništvo nastavlja sa svojom aktivnom suradnjom sa visokom predsjednicom i potpredsjednicom komisije, i Europskom službom za vanjsko djelovanje kao i drugim dionicima da vrate mir i stabilnost u Siriju i cijelu regiju. Dok se borba nastavlja, moramo upotrebiti sve alate na našem raspolaganju kako bismo se pobrinuli da međunarodno humanitarno pravo bude ispoštivano, da se civile zaštiti i da postoji nulta stopa tolerancije što se tiče ubijanja civila, otmice i regrutiranja djece i bilo kakvog naselja koje se temelji na osnovi spola. Najčešće i najranjivije skupine su naravno žene i djeca. Dakle, sve uključene strane moraju se pobrinuti za zaštitu humanitarnih djelatnika i medicinskog osoblja. Oni bi također trebali omogućiti slobodan prolaz e, svim medicinskim opskrbama i službama. Sirija bi trebala pružiti autorizaciju za osnaženje humanitarnih napora u zemlji, a zajednički bi trebalo raditi na olakšnom pristupu humanitarnih djelatnika ljudima diljem Sirije i to kroz sve moguće kanale, uključujući prekograničnu pro pomoć. Također moramo pružiti potporu UN-u koja ima središnju ulogu u koordinaciji humanitarne pomoći i pobrinuti se za učinkovito korištenje te pomoći. Dakle, to je ključno zbog hitnosti ove situacije i zbog ozbiljnih financijskih ograničenja. Ukoliko ne možemo stvariti e, barem te ciljeve, iskreno se nadam da će broj izbjeglica rasti sporije na što se predviđa, a nadamo se da će u nekom trenutku e, u ne toliko dalekoj budućnosti taj broj početi i opadati. Što se tiče e, vrlo konkretnog prijedloga gospodina Ferhofšteta, za organizaciju humanitarne konferencije, kao što je predloženo u rezoluciji parlamenta, ja svakako pozdravljam te prijedlog. I što više, pozdravljam i pozitivnu reakciju povjerenika Barnijeja, a naše predsjedništvo je svakako spremno blisko surađivati po ovom pitanju sa komisijom koja ima glavnu odgovornost u tome. No, konferencija sama po sebi nije dovoljna. Europska unija mora održavati pritisak na druge globalne igrače koji, se, koji su uključeni u rješavanje sirijskog pitanja. I oni bi trebali preuzeti dio odgovornosti za rješavanje hitnih humanitarnih problema u Siriji. Također, iskoristio bih ovu priliku da izrazim zahvalnost gospodinu Aguilaru i cijelom Europskom parlamentu na pravodobnoj i vrlo potrebnoj rezoluciji. Vjerujem da će naš zajednički napor i zajednički stav dovesti do toga da Sirijcima pravodobno pomognemo i dovedemo do trajnog rješenja. Kolega, ovime završavamo raspravu. Dobili smo jedan prijedlog za rezoluciju i o tome će se glasati danas u 11.30. Sljedeća točka dnevnog reda